Imam jednu obavijest prije nego što nastavimo, a to je da u skladu sa člankom 231 stavkom 4 nismo dobili zahtjeve da se na glasanje stavi ispravak koji je objavljen jučer u 17 sati, tako da je taj ispravak se smatra usvojenim. Prelazimo dakle na sljedeću raspravu.